Ja, me sind Tut mir leid. Hm? No. Brigitte, was... Brigitte, we, we start, no? Who is, uh, who is replacing Mr. Berman? Tko zamjenjuje gospodina Bermana kao izvjestitelja? Richard, Richard će spasiti situaciju. Dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam. Prelazimo na prvu točku današnjeg dnevnog reda. Radi se o izvješću Bermana. Otkrivanje nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa. To zvuči važno. Kolega Howitt će zamijeniti kolegu Bermana. Prijelazimo odmah na glasovanje. Imamo drugi amandman sa usmenim amandmanom. Gospodine Howard, ispričavam se. Znam da e, izvjestitelj ne voli, ne podržava ovaj zahtjev za, odvojenim, za glasovanim po tako da se mi tome odupiremo. Jesu li četiri osobe protiv usmenog amandmana? Imam li četiri osobe? Socijalisti rade ono što im se kaže. This is how they define solidarity. <laughs> to je sama definicija solidarnosti. In oral amendments Oba usmena amandmana. Da, dakle, glasujemo Erster Teil, dafür? Prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Odbijeno je, da. Tko je za prvi dio? Tko je protiv prvog dijela? Eto, odbijeno je. Tko je za drugi dio? Protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera za prvi dio. Za drugi dio. Tko je za? Ali glasovali ste za. Glasovali ste za. That's the point. The Christian Democrats are confused. Demokrati su zbunjeni, a socijalisti rade ono što im se kaže. I demokršćani čekaju, a socijalisti gube. To mi se čini pravednim. Mi ne možemo biti posvuda. Glasovanje je završeno. 12 naspam 14 glasova odbija se. Tko je za teći dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. To je ponovno ista stvar. Zatvaram glasovanje. Više ljudi su dovoljali u glasovanju. Odbija se, kao što sam i rekao. A, So it's uh, won by 17 to... Dakle, 17 naspram 16. Amandban 16. U dva dijela. Tko je za prvi dio? Tko je za drugi dio? Ne. Protiv? Suzdržani usvaja se. Tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani odbija se. 17. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 1 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. amandman za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 22. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 24. imamo i usmeni amandman. To je u redu. Dakle, prvi dio. To su dva dijela. Da, ali to je podijeljeno na dva dijela. Dakle, glasujemo sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Tri. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 25. za protiv, suzdržani, odbija se. 26. i 27. To je dobra kombinacija ta dva autora. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 28 za. Protiv. Odbija se. 29. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 30 za. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani odbija se. 31 za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2 za. Protiv suzdržani usvaja se. 35 za. Protiv suzdržani odbija se. 36 za. Protiv suzdržani odbija se. 37. u dva dijela. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Suzdržani u se. Tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani usvaja se. Jedan. Tko je za? Drugi dio elektronička provjera. Zatvaram glasovanje. 14 glasova naspram 19 glasova odbija se. Prvi amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Ne, usvaja se. Provjera. Usvojeno je. Liberali su također glasovali za ovaj put. Sa 14 glasova. Kako je to moguće? Liberali su glasovali za. to su liberali. Sad smo već tri kluba zastupnika okarakterizirali. Četvrti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram glasovanje. S 18 glasa naspram 16 glasa se usvaja. Peti amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Šesti amandman za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sedmi amandman za? Traži se provjera. Baš me zanima rezultat. Zatvaram glasovanje. Ne razumijem to. Sada ćemo glasovati ovako sve do kraja. Dakle, šesti, sedmi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Socijalisti su protiv? Da li niste glasovali sukladno tome? Provjera. Zatvaram glasovanje. To je sada bilo jasno. Jeste li sigurni da ste glasovali za? Nešto je ovdje krivo. Ili mašina. Deveti amandman tko je za? Osmi amandman tko je za? Za osmi. Protiv suženju usvaja se. Deveti tko je za? Protiv suženju usvaja se. Deseti tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usvaja se. Odbija se. 11. 11. amandman. Zatvaram glasovanje. Sa 17 glasa naspom 16 glasa usvojeno. 12 ko za? Tko je protiv? Provjera. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je završeno. 17 glasa naspram 18 glasa odbija se. imam dojam da neki, kada se radi o povećanju plaća, glasovaju tajno za. Drugačije se to ne mogu objasniti. 13. amandman, tko je za? Protiv, sužani, odbija se. 14. i 15. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Sužani usvaja se. Tko je za izvješće u cijelosti? Elektroničko glasovanje. Glasovanje je završeno. Izvješće je usvojeno sa 25 glasa na 70 glasa. Srdačne čestitke gospodine Berman. Gospodin Howard mu eh, gospodin Berman treba platiti gospodinu Howittu piće jer se dobro zalagao za njega. 25 zu 10. Ja, ja, das war nicht angezeigt in dem Schirm. Mit 25 sa 25 glasa za, 10 glasa protiv, 0 glasa suzdržana. Prelazimo sada na izvješće o Islandu. To je izvješće o napretku i vrlo me zanima koje će nam napredak predočiti gospodin Preda. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mi ponovno govorimo o Islandu. Prije četiri mjeseca smo već govorili jedan put o Islandu. i vrijeme koje je sad umeđu prošlo je bilo vrlo korisno. A zašto? Mogli smo napraviti određene procjene, e, mogli smo vidjeti promjene koje su se dogodile od kad su na Islandu održani izbori. Dakle, Island je još uvijek zemlja kandidatkinja, to znamo. Vlada je odlučila. Unatoč tome, za sada obustaviti pregovore o pristupanju. Sada se čeka na jednu studiju, takav je njihov prijedlog. To je studija koja je zatražena od e, Instituta za gospodarske studije u Reykjaviku i ta studija bi trebala prikazati kako je stanje vezano uz pristupne pregovore, a isto tako bi trebala procijeniti kakva je, kakvo je stanje u Europskoj uniji. Da, ja to smatram zanimljivim, jer političari ne žele ništa odlučiti prije nego što ne čuju mišljenje na temelju te studije iz Instituta za gospodarske studije u Reykjaviku sa sveučilišta u Reykjaviku. I kao prvo se radi o tome da se na jesen trebala voditi rasprava na temelju te studije, no sada će institut predočiti studiju tek u siječnju, to znači da ćemo morati čekati još nekoliko tjedana, možda i mjeseci, prije nego što se vidi jasan stav islamske vlade koja će se temeljiti na ovom već spomenutom izvješću. Dakle, kako rekoh, dosta su neodlučni, ali isto tako se dogodilo nešto zanimljivo u javnom mnjenju. Naime, broj onih koji su za pristupanje u Europsku uniju se povećao. Nakon nekoliko anketa postotak iznosi 41,7%. To je bila anketa koja je pokazala da se za oko 8% povećao broj onih koji su za članstvo Islanda u eu uniji. A zatim isto tako postoji većina onih koji su za nastavak pristupnih pregovora. Dakle, takva je situacija. A kao što sam već rekao, vlada je prvo odlučila odgoditi nastavak pregovora, dala je e, zadatak izraditi ovu studiju, ali ta studija se temelji samo e, na samih, pristupnih pregovora. Isto tako vidimo dakle da se javno mnjenje mnjena i da javnost ima sve veći interes za članstvo u Europskoj uniji. Imamo izvješća o napretku za više država za 2013. godinu koje je komisija predočila, a u slučaju Islanda postoji samo jedno izvješće. I situacija je tu pomalo neobična. Naime, radi se o izvješću o napretku, to je ime tog izvješća, zapravo za 2012. godinu. A isto tako se radi i o tome š, kakve su prognoze nakon izbora. Ja sam na to ukazao, to je bilo malo neobično. To je dakle bilo izvješće za 2012. godinu koju smo imali više, koju smo više puta odgodili. I zatim smo o tome glasovali unutar odbora, ali ne i na plenarnoj sjednici. A danas je komisija predočila izvješće za 2013. godinu, ali zapravo govorimo o naprecima u 2012. godini i kao što sam već rekao, došlo je i do novih izbora. Komisija je dala priopćenje, pa je u našem odboru je dala izjavu i rekla je da je spremna nastaviti sa pregovorima, e, uzevši u obzir da svi žele postići rezultat koji je dobar za obje strane, mi smo to pozdravili tada. Mi smatramo da je to dobar pristup, no s druge strane je predsjednik vlade Islanda kritizirao povjerenika Fulea i to za to što je on malo preslobodno formulirao samo stanje pregovora. To je možda bila malo pretjerana reakcija s njegove strane, no eto ja mislim da je to trenutno mišljenje predsjednika vlade. I kao što sam rekao do sad nema još jasnog stava islamske vlade te ne znam hoće li sada iz vika doći ispravak te pozicije, jedan jasan, jasni stav i hoće li onda zatim uslijediti jasan stav komisije pa i našeg odbora. Želim još jednom se zahvaliti svima koji su sudjelovali na ovom dokumentu. Mi imamo sada kratak, koncizan tekst. Ja sam predložio samo jedan amandman Usmeni amandman koji sam e, još dodao, mislim da, zapravo kompromisni amandman ispričava se prevoditeljica, koji sam uložio gdje sam udružio mišljenja više kolega. Radi se o raspravi koja se trenutno odvija na Islandu u vezi pristupanja Europskoj uniji. i što se tiče samog vremenskog okvira koji je određen za tu raspravu. Hvala vam na vašoj pažnji, naravno odgovorit ću na sva vaša pitanja ukoliko želite dodatne informacije. Hvala vam. Predajem riječ kolegi Bužiku. E, kolega Ruček je tu, Zamjenjujem kolegu Farm koji nije, ne može biti danas ovdje, tako da ću samo pročitati njegovo mišljenje. Kao prvo, on bi htio zahvaliti gospodinu Predi na uravnoteženoj rezoluciji koja je pred nama i na dobrom radu sa amandmanima. Gospodin Preda je morao raditi pod vrlo teškim uvjetima i mi smo zahvalni na tome kako je on izvršio rad koji je trebao obaviti. Ovo je zemlja koja je prvo zatražila članstvo, pa je zatim otpustila pregovarački tim. To je neobična situacija za sve nas. I mislim da je od iznimnog značaja da bez obzira na bez obzira na to koliko žalimo za e, tu odluku konzervativne vlade, poštujemo njihovu odluku i da ih ne pritišćemo previše kako ne bismo tako u potpunosti obustavili pregovore. Trebamo ostaviti otvoreno njihovo članstvo, ne bismo smjeli izazvati negativnu reakciju tako što vršimo pretjerani pritisak, to bi moglo biti kontraproduktivno i to bi moglo dovesti isto tako do toga da njihov postupak za članstvo se prekine i da se obustavi za stalno. Što se tiče referenduma, Trenutna islamska vlada je pokazala zanimanje za to da postane islam članicom EU, no budući da da je referendum predložen što se tiče nastavka pregovora na Islandu je da odluči treba li vlada nastaviti, zaustaviti ili u potpunosti obustaviti prestupne prigovore. Ako vlada misli da se može nastaviti pristupni pregovori bez referenduma, onda mislim da trebamo dati Islanđanima dovoljno vremena da razjasne tu situaciju. No isto tako želim dodati da uvijek postoji rizik da referendum bude samo o odgovoru da ili ne za Europsku uniju, a ne da bude za da i ne za nastavak pristupnih pregovora. Stoga je važno da budemo i dalje u bliskom kontaktu sa Islanđanima i da imamo otvoren dijalog. Njihovo članstvo je za nas vrlo draga tema i mislim da trebamo na pametan i težan način ići naprijed u nadi da će međuparlamentarni odbor ostati isto tako dobar forum za daljnje, razgovore. Gospodin Farm nema nikakvih eh, problema sa ovim vašim kompromisima amandmanom koji ste uložili. Van Baal. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. U ime kluba zastupnika ALDE moram reći da je moje stajalište otprilike jednako kao i ono prethodnog govornika. Island je stara demokracija i dobrodošla je kao članica u Europskoj uniji. No, Islanđani i islandska vlada će odlučiti o tome kako ćemo od sada ići dalje i slažem se s time da ne bismo trebali vršiti e, petani pritisak na njih. Na njima je da odluče kako će to provesti, no i oni su dalje vrlo dobrodošli. Oni su ti koji će odlučiti želi nastaviti sa postupkom proširenja Europske unije i ostvariti sljedeći korak. Oni su dobrodošli i pozivam sve u ovom klubu zastupnika da ako da kontaktiraju politička stranka u Islandu kako bismo vidjeli što se može učiniti, no svakako mi prihvaćamo ono što će Islanđan i Islandska vlada odlučiti učiniti. Još jednom oni su došli. Hvala vam gospodin Van Balen Gospodin Sir Robert je sljedeći govornik. Predstavit je već otišao. U Engleskoj postoji izreka koja kaže Softy softly catchy monkey. Mislim da je to izreka koja je dosta prikladna za Island. Zahvaljujem gospodinu Predi na kontroli nad ovim dosijom, na njegovom radu. Dosta je jasno i kad smo bili na jednom službenom posjetu, da nitko nije znao dolaze li oni ili odlaze. I bilo je određenih e, mišljenja o tome koji postupak trebaju usvojiti i koje mjereno. Ja smatram da je malo vjerojatno da će htjeti pristupiti, ali moramo znati da neovisno o tome što mi želimo, da je to u rukama islamskog naroda. Oni su od 950. demokracija, oni znaju kako to funkcionira i zanima ih ovaj referendum. Drago mi je što je izvjesto rekao da se mišljenje za Europsku uniju poboljšava. Dakle, tko zna što, što će se dogoditi. Još jednom zahvaljujem izvjestitelju. On je pokazao velike vještine pri radu na ovom izvješću i isto tako mislim da će ovo izvješće biti od koristi ne samo parlamentu, već i islamskom narodu. Naš prijedlog je da pričekamo, da vidimo što će se dogoditi i zatim, dakle, bilo da oni odluče da žele članstvo ili ne, to je njihova odluka i ja se vrlo slažem s načinom na koji je gospodin Preda obavljao ovaj dosje i isto tako sa kompromisnim amandmanom. Hvala, sada predajem riječ eh, gospodinu Lange. Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem i gospodinu Dan Predi na izvješću. Htio bih iznijeti dvije informacije o kojima do sada nismo razgovarali. Kao prvo studija koju je naručilo Ministarstvo vanjskih poslova vezano uz stanje u pristupnim pregovorima, a isto tako i o razvoju događaja u Europskoj uniji. Prema raspoloživim informacijama tu studiju će sastaviti studij za ekonomska pitanja sveučilišta u Islandu. Koliko shvaćamo, tu će biti iznesene samo činjenice, neće biti preporuka i za razliku od prethodne zamisli, to će biti dovršeno tek početkom 2014. godine i nakon toga će biti stavljeno na raspravu u parlamentu. Odvojeno od te studije Ministarstva vanjskih poslova, Islandska Sindikalna konfederacija i Islamska federacija trgovine kao i udruga poslodavaca također su naručili jednu studiju o pristupnom procesu koji će pripremiti Institut za međunarodne odnose, a izići će također na proljeće 2014. godine. E, za sada su te četiri organizacije podržavale nastavak pristupnih pregovora i to će se odraziti i u izvješću prema informacijama kojima raspolažemo. Dakle, predviđamo da će se rasprava o tim izvješćima povesti na proljeće. Još nekoliko informacija o anketama javnog mnjenja. Ovdje vidim da posljednji podaci ukazuju na to da većina građana, 67% njih, želi referendum o nastavku pristupnih pregovora 52% građana želi da se nastave pregovori. Anketa također pokazuje da je 41% građana za pristupanje Europskoj uniji. Hvala gospodine Lange. Gospodine Preda, želite li ponovno uzeti riječ? Hvala, drago mi je da smo postigli konsenzus o Islandu. I nakon što je vlada donijela odluku o prekidu pregovora, već je bio postignut konsenzus. I vidim da i dalje postoji konsenzus kada je riječ o Islandu. Vjerujem da će u predstojećim mjesecima doći do određenih sučeljavanja između studija koje su naručene. Kao što smo već čuli, osobno smatram da se odluka neće donijeti u skorije vrijeme. Na proljeće sljedeće godine krenut će se s raspravom, a to znači da Island neće biti tema rasprave na ovom odboru u neko skorije vrijeme. Hvala vam na suradnji. Ja bih na kraju htio samo još e, najaviti datum za glasovanje, a to će biti 5. prosinac. Dakle, sljedeći tjedan možemo sada zaključiti tu točku dnevnog reda. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Nažalost, kolegica Elizabet Jegle još nije stigla. Pa prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda, a to je napredak o izvješću Crne Gore. Gospodine Tenok, mikrofon. Mm, govor mi je u uredu, rečeno mi je da ja neću biti sljedeći na redu, pa molim da pređete onda na sljedeću točku dnevnog reda. Dobro, u tom slučaju predlažem da prekinemo rad na pet minuta dok ne dođe kolegica Jegle ili vi, gospodine Tanok, s govorom. Gospodine Tan. So Ste li spremni? Dobro kolege, onda ćemo krenuti s točkom 12 dnevnog reda, a to je izvješće o napretku Crne Gore za 2013. Dajem riječ Charlesu Tenoku. Hvala gospodine predsjedavajući, lijepo vas pozdravljam. Drago mi je što još jedanput mogu predstaviti izvješće o napretku Crne Gore. Od kad je dobila status kandidata u prosincu 2010. godine, Crna Gora je napredovala na putu prema Europskoj uniji. Drago, imao sam zadovoljstvo da odem u posjet zemlji prije deset godina. To je dobar primjer što se može postići na Balkanu prije samo sedam godina. Održan je kontroverzni referendum o ocijepljenju od Srbije. Zemlje koja je dominirala e, Crnom Gorom čitav niz stoljeća, a posebno posljednjih nekoliko desetljeća. U početku sam bio skeptičan o tome može li Crna Gora biti samostalna država s obzirom na veličinu zemlje, no drago mi je što mogu reći da sam bio u krivu, ne samo da su uveli dugotrajne reforme u ekonomiji i društvu, nego su čak eh, brže napredovali od Srbije. Završen je proces analitičkog pregleda svih poglavlja. Sada se pregovara o poglavlju 23 i 24 koje se tiču reforme kaznenog pravosuđa, borbe protiv korupcije, pranja novca i borbe protiv organiziranog kriminala i Nadamo se da će u predstojećim mjesecima početi službeni pregovori u tim poglavljima, kao što smo čuli vezano e, za Island. Crna Gora bi mogla biti sljedeća država članica Europske unije. No teško da će to biti prije 2020. ili 2021. Crna Gora ima brojne prednosti. To je lijepa zemlja i drago mi je što mogu naglasiti pozitivne stvari u izvješću. Mislim da ne bi smjelo proći nezapaženo da postoji široki nacionalni konsenzus o europskim integracijama. E, nedavno sam bio u posjetu Crnoj Gori i znam koliko je snažna oporba, međutim postoji konsenzus oko toga i treba pohvaliti Crnu Gore zbog e, civilnog društva i slobode medija i mogao sam vidjeti tijekom posjeta da se mediji i civilno društvo da su na neki način preuzeli poziciju službene oporbe izvan parlamenta i da napadaju premijera Đukanovića i njegovo okruženje. I zapravo u njihovoj zajedničkoj ambiciji e, možda se može vidjeti neke slabosti u parlamentarnom procesu, premda postoje neka pitanja koja se tiču zastrašivanja medija, sporadično dolazi i do nasilja nad e, novinarima, pa čak i sudskih e, procesa e, kojima je cilj zastrašivati određene novine. Međutim, isto tako nema pravnih lijekova protiv nepoštenih novinarskih praksi i unutarnje podjele u crnogorskom društvu mogli bi odgoditi proces europskih integracija. Premda vlada i civilno društvo rade ono što se od njih očekuje, vlada provodi potrebne reforme, a civilno društvo daje konstruktivnu kritiku i e, drži vladu odgovornom. E, međutim, to je uglavnom proces koji se vodi izvan parlamenta. Ovo izvješće ima obrazac kao i obično jedan dio se tiče pregovaračkih poglavlja, političkih kriterija, e, socijalnih kriterija. E, pitanja su slična kao i prošle godine i još mnogo toga treba odraditi na području pravosuđa i izbornog zakona i isto tako postoji velika doza optimizma da će predstojeći, na predstojećim izborima da će doći do nekih pozitivnih promjena u vladavini prava. Sve strane su svjesne činjenice da treba poboljšati sustav rješavanja sudskih postupaka i da treba rješavati pitanja korupcije organiziranog kriminala na najvišoj razini. Ja sam spomenuo i takozvanu aferu prisluškivanja. E, i snimanja gdje su neki pripadnici stranke na vlasti razgovarali o financiranju njihove političke stranke kako bi dobili izbore. Međutim, to je stvar e, istrage, sudske istrage, a ne parlamenta i sudska istraga se mora voditi na pošten način e, kao što je primjećeno i u izvješću Europske komisije. Što se tiče manjinskih prava, posebno prava LGBT osoba, Roma, a isto tako i rodne jednakosti, Crna Gora ostvaruje napredak. Očito je da e, su samo dva muškarca javno rekla da su homoseksualci u Crnoj Gori, E, Zdravko Šindaljević, aktivist je sada zatražio azil u Kanadi, navodno. Tako da očito treba e, unaprijediti prava LGBT osoba usprkos izvrsnom radu policije u olakšavanju e, dviju povorki ponosa Budvi i Podgorici. U prethodnim izvješćima nisam spomenuo ambicije članstva u NATO savezu ja e, čvrsto vjerujem da bi e, članstvo u NATO savezu osnažilo Crnu Goru u provođenju reformi kao i pristupni proces u EU uniji zbog preklapanja u ta dva procesa. E, s ministrom kojim sam se sastao u svom posjetu čuo sam da Crna Gora već daje napredak, već daje svoj doprinos kada je riječ o emisijama, isto tako ima šire ambicije u okviru transatlantskog partnerstva. U tom smislu sam predložio neke amandmane. Crna Gora je e, kao što vidimo, nadam se da e, će ovo izvješće dati uravnotežen pregled situacije u Crnoj Gori i radujem se vašim amandmanima kao i kompromisima e, kada ova tema dođe na glasovanje na odboru, a nadam se da će to biti u siječnju. Hvala gospodine Tanok na predstavljenog nacrta izvješća. Sada ću dati mogućnost e, izvjestiteljima u sjeni da uzmu riječ i pozdravljam kolegicu Jegle. E, moramo sada nastaviti ovu raspravu o Crnoj Gori iz Europske pučke stranke. E, Kolegica Ibrišagić. Utvorande. Eh, som vanligt har herr eh, Tannock förberett oss Gospodine predsjedavajući, gospodin Tenok je kao i uvijek izradio dobro izvješće koje je doista uravnoteženo. Zahvaljujem mu u ovom trenutku na tome. Možete li me čuti? Ja mogu govoriti i slovački ako vam je to draže. Nastavit ću na švedskom. Želim srdečno zahvaliti gospodinu Tenoku na ovom dobrom, uravnoteženom izvješću i želim samo reći poneku točku o sadržaju. Što se tiče borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala, to su ključni prioriteti, ali to ne vrijedi samo za Crnu Goru, već za cijelu regiju. Vidimo isto tako i da se Srbija sada koncentrira upravo na te teme. Tu postoje znatni zahtjevi koje smo postavljali balkanskim zemljama od pristupanja Bugarske i Rumanske u Europske uniji. Crna Gora se za to ulagala. Gospodin Tenok je ukazao na to pitanje u svom izvješću i ja bih rado vidjela kada bismo to obrađivali paralelno i na sličan način kao i drugim izvješćima. Mislim da bismo trebali koristiti sličnu formulaciju u svim izvješćima jer zločini, organizirani kriminal se ne događa u jednoj zemlji. To je prekogranični fenomen. Dakle, to se tiče mnogih država i stoga bih ja predložila da se koristi sličan riječnik. Što se tiče slobode medija, tu se radi o tome da novinari moraju slobodno i sigurno raditi i kada to spominjem onda hoću reći da novinari moraju snositi određenu razinu odgovornosti koja se možda ne shvaća na jedan način na, na Balkanu kao kod nas. Sloboda menija na Balkanu često znači da novinari mogu slobodno na bilo koji način izvještavati o bilo čemu. Mi to gledamo na dosta drugačiji način i mislim da stoga moramo pripaziti da nađemo dobru formulaciju koja će biti ravnotežena jer sloboda u ovom kontekstu znači i odgovornost. Ja ću isto tako možda navesti još neke činjenice, aktualne činjenice, jer u izvješću se spominje da bi se Crna Gora trebala jače zalagati za manjine. Tu se spominju Egipćani i pripadnici romske zajednice. Mi smo to napravili u prošlom izvješću, a nakon toga je Crna Gora u 2012. godini izradila akcijski plan i to upravo za te manjine. To ću dakle još e, jednom spomenuti u obliku amandmana i spomenut ću upravo te činjenice. Zatim još nešto. Oporba će sigurno dovesti u pitanje kako izvješće, tako i stav gospodina Tenoka, te će reći da je sve to možda previše uljepšano. Ja bih se zalagao za to da podržimo naše kolegu jer ovo izvješće je stvarno uravnoteženo, a za razliku od drugih zemalja poput Srbije, na primjer, je situacija u Crnoj Gori takva da se eh, oporba na primjer u Srbiji veseli zato što su izvješća pozitivna, a u Crnoj Gori se vidi situacija da dio oporbe nije zadovoljan kada se Crna Gora prikazuje u dobrom svjetlu. Stoga vas molim da podržite ovaj tekst jer on je doista uravnotežen po mom mišljenju. Hvala vam. Uh, Ana, for the Hvala Ana. Uh, gospodin Rovček u ime kluba socijalista i demokrata. Hvala. Ja ću govoriti u ime kolege gospodina Farma koji je izvjestitelj u Sjeni. Kao prvo on zahvaljuje kolegi Tanoku na nacrtu izvješća koje je dobro uravnoteženo i govori o ulozi civilnog društva u procesu reformi i pristupnom procesu Europskoj uniji. Također se naglašava važnost otvaranja poglavlja 23 i 24. Međutim, predlažem nekoliko amandmana o temama koje gospodin Tanog nije obuhvatio u svom izvješću, a koja su od velike važnosti. Primjerice, financijska sredstva iz IPE moraju biti pristupačnija manjim organizacijama civilnog društva, sindikatima i ostalim korisnicima. Crna Gora mora nastaviti raditi na politici jednakosti prilika s obzirom da su žene podzastupljene u parlamentu. E, kao i na visokim dužnosničkim mjestima i općenito rukovodećim mjestima u privatnom i javnom sektoru. Jednakost plaća je također bitna. Kao socijaldemokrat predložit ću amandman o pravima sindikata i radničkim pravima. E, međutim, gospodin Farn kaže da je izvješće odmjereno i da bi se tekst mogao poboljšati kroz spomenute amandmane. Hvala gospodine Rouček u ime kluba zastupnika liberala. Dajem riječ gospodinu Vajglu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih prije svega htio iznijeti potporu i prepoznati napor izvjestitelja gospodina Tenoka. On je sastavio jedno odmjereno, konstruktivno i stimulativno izvješće o Crnoj Gori. U ime svoga kluba zastupnika želim reći kako mi smatramo da Crna Gora napreduje u ispunjavanju obveza za članstvo u Europskoj uniji. E, stupanje usklađenosti kao što piše u izvješću e, komisije, dakle treba staviti naglasak na jačanje upravne sposobnosti u brojnim područjima. Uspostavljen je politički konsenzus još jedanput nakon kratkog uznemirujućeg razdoblja nakon predsjedničkih izbora. Parlament sada radi u svoj, svom punom kapacitetu u duhu, u demokratskom duhu. Napori u provedbi reformi su vidljivi u poglavljima kao što su javna nabava, trgovačko pravo i pravo e, intelektualnog vlasništva, zatim informiranje, mediji, porezivanje, industrijska e, politika. Dakle, u tim područjima Crna Gora je postigla dostatan e, napredak i komisija je predložila otvaranje pregovora, a to isto tako predlaže i izvjestitelj mi se s time slažemo. U nekim poglavljima su određena mjerila za otvaranje pregovora koje Crna Gora treba uzeti u obzir. Crna Gora je usvojila sveobuhvatan akcijski plan za provođenje reformi u području vladavine prava, a to je mjerilo za otvaranje poglavlja 23 i 24 u tom smislu brojna pitanja kao što su borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i daljnja reforma pravosuđa može se nastaviti. E, pridružujem se pozivu izvjestitelja da se što je prije moguće otvore daljnja poglavlja i da to da zamah reformama. Treba također imati na umu da je društvena i ekonomska situacija u zemlji složena, stopa nezaposlenosti se približava 20%. Civilno društvo je već integrirano u nekoliko različitih procesa, međutim e, moglo bi se poboljšati i njegovo sudjelovanje. Pozitivna uloga Crne Gore u regionalnom kontekstu je također nešto što treba prepoznati. Na kraju želim još istaknuti da e, je kada je riječ o granicama, o razgraničenju, da je to pitanje koje je vrlo bitno, kao što stoji u izvješću komisije, Crna Gora bi zajedno sa susjednim zemljama trebala razriješiti otvorena pitanja koja se tiču granica. Povijest nas, e, nam govori o tome da se to može pojaviti kao problem e, na balkanskom području. Hvala, gospodine Weigl, u ime zelenih kolega Demesmaker. Hvala, ću govoriti u ime kolegice Lunače koja je izvjestiteljica u Sjeni. Kao prvo zahvaljujem kolegi Tanoku na izvješću. Mi bismo htjeli iznijeti nekoliko komentara. Kao prvo htio bih se osvrnuti na glasovanje na plenarnoj sjednici u travnju o izvješću o Crnoj Gori prije predsjedničkih izbora. Žao nam je što nismo mogli dobiti potporu izvjestitelja, isto tako pučana i liberala za amandman koji smo predložili kada je riječ o sporu nakon izbora. U tom amandmanu smo spomenuli pitanje problema i nepravilnosti vezano uz registriranje birača i korištenje javnih sredstava. Mogli smo utjecati na stanje u Crnoj Gori, ali smo propustili to učiniti kao Europski parlament. E, sada se pitanje registracije birača i javnih sredstava nalazi u izvješću komisije ili izvješću e, kolege Tanuka, ali nije izvršen dovoljan pritisak. Svjesni ste činjenice da postoji parlamentarni istražni odbor koji nije bio u stanju usvojiti odluke, a komisija je jasno rekla da još uvijek treba nastaviti raditi na tome u pravnom smislu. Ova pitanja nisu sitnice, riječi o povjerenju, Crnogoraca u demokraciju i u njihove institucije. Dovodi se u pitanje ispunjavanje osnovnih političkih kriterija u toj zemlji. Moramo biti vrlo jasni kada je riječ o tome i moj klub se nada da će i ostali klubovi podržati naše stajalište. Također postoji zabrinutost zbog sigurnosti novinara i onih koji nastoje pružiti neovisne informacije u medijima. Situacija se ne poboljšava nego se pogoršava. Mm, još uvijek se više zastrašuje novinare nego ranije. To možemo vidjeti i u paragrafu broj 13. Još uvijek se traži sudska reakcija. Sloboda medija je ključan, e, ključna sastavnica političkih kriterija. I na kraju dobro je da je vlada usvojila strategiju za poboljšanje kvalitete života osoba iz LGBT zajednice, međutim nije dovoljno samo proizvoditi dokumente. Alarmantno je da je jedan od najvažnijih aktivista iz te zajednice upravo dobio azil u Kanadi. Kako možemo objasniti tu činjenicu? Za, nadalje treba poticati zaštitu okoliša u toj regiji. Zahvaljujem izvjestitelju na tekstu. Moj će klub zastupnika predložiti neke amandmane o spomenutim pitanjima i radujem se dobrom nastavku suradnje. Hvala. Sada u ime kluba GUE, gospodin Vuljanić. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo zahvaljujem kolegi Tenoku na prijateljski nastrojenom i otvorenom i poštenom izvješću. Kada kažem poštenom izvješću, Pritom smatram da ono obuhvaća osnovna pitanja koja treba reći kada je riječ o Crnoj Gori. Kada kažem da je izvješće prijateljski nastrojeno, pritom mislim da nastoji ohrabriti tu zemlju, a smatram da je to i osnovna svrha dobrog izvješća. Dakle, ne radi se o tome da treba ocijeniti ili dati evaluaciju neke zemlje, nego pomoći zemlji. Crna Gora je mala zemlja sa samo 600 tisuća stanovnika, ali e, vrlo kompleksna zemlja. I to u smislu e, sastava, nacionalnog e, sastava stanovništva, različitih vjeroispovijesti građana i naravno povijesnih činjenica. Međutim, ta kompleksnost nije izvor glavnih problema koje primjećujemo u toj zemlji. Oni nisu nacionalisti, to nisu problemi koji imaju veze sa nacionalnošću ili sa vjeroispovijesti. E, u Crnoj Gori vlada ista politička stranka od 90. godina prošlog stoljeća u zemlji koja ima nešto malo više od pola milijuna stanovnika. To znači da jedan zatvoreni krug ljudi, gotovo da bi se moglo reći da je to jedna obitelj koja vlada zemljom i to e, dovodi do visoke razine korupcije, infiltracije organiziranog kriminaliteta među onima koji vladaju, među vladajućim slojevima, e, prodaju većine državne imovine, krijumčarenja, koji gotovo sastavni dio nacionalnog gospodarstva, isto tako primjećujemo i fenomene poput pranja novca i tako dalje. Dakle, Crna Gora se bori protiv takvih pojava, to je istina i imaju u tome uspjeha. Međutim, glavni razlog tome je činjenica da je jedna stranka na vlasti i činjenicu da Crna Gora prolazi kroz tranziciju i ona nije imuna na takve pojave kao što nisu niti druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Mislim da je to nešto što treba jasno reći i ja imam namjeru predložiti neke amandmane u tom smislu. S druge strane, postoje problemi koji se spominju u izvješću vrlo jasno, a to je da će se Crna Gora prije ili kasnije morati suočiti s time da gotovo e, da nema nikakve industrijske proizvodnje u Crnoj Gori. E, sve ono što je postojalo prije 90. godina potpuno je uništeno, stopa nezaposlenosti je visoka, i to su sve stvari s kojima će se Crna Gora morati suočiti na putu pregovora za članstvo. Slažem se sa izvjestiteljem kada kaže da treba otvoriti poglavlja 23 i 24. To je područje u kojemu je ova zemlja najviše učinila i najviše će morati učiniti u skoroj budućnosti. Mi podržavamo ovo izvješće, naš klub zastupnika podržava izvješće. Hvala sada nakon izvjestitelja u sjeni imam još dva govornika. Kao prvo riječ ima gospodin Kukan, koji je šef delegacije. Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega čestitam gospodinu Tenaku na dobrom izvješću o Crnoj Gori i zbog toga ću se samo zapravo osvrnuti na nekoliko općih opaski. Načelno govoreći, zadovoljan sam što lijepo napreduje proces europske integracije Crne Gore, no u ovom procesu svejedno trebalo bismo postavljati veće zahtjeve. Dakle, moglo bi se to sve događati brže i intenzivnije, te pozivam vladu Crne Gore da ne izgubi taj zamah koji je stekla. To se naravno tiče svih reformnih procesa koji su ključni i koji moraju biti provedeni temeljito. Prije svega, vladavina prava i reforme koje se nje tiču moraju biti zajamčene i moraju biti u svim segmentima provedene. Poglavlja 23 i 24 ključne su za pregovore s Europskom unijom. Borba protiv korupcije organiziranog kriminala također se mora nastaviti i takozvani ključni slučajevi se moraju dovršiti. U tom smislu pridružujem se gospodinu Tanuku u tome što nam je žao da je opovrgnuta presuda prve instance u nekim slučajevima tužbi protiv organiziranog kriminala. Sloboda izražavanja, sloboda medija je također nešto što se mora zajamčiti. Napadi na novinare i na medije su nešto što smatram da je neprihvatljivo i pozivam nadležna tijela da predvode temeljite istrage. Sudjelovanje građanskog društva o dijalogu europskim integracijama i reformnom procesu je od ključnog značaja i pruža transparentni signal u vidu situaciju javnosti. Dakle, mora biti postati snažnija komunikacija s javnošću također. Sociogospodarska pitanja također pozivaju na veću pažnju vlade Gospodin Tenok se toga dotakao u svom izvješću. Ja bih samo ovdje dodao potrebu da se radi na stabilnijem i predvidljivijem poslovnom okruženju. I konačno podržavam poziv gospodina Tanoka na inkluzivni pristup pitanjima poput e, Roma, Egipćana i bošnjačke manjine. Još jedan puta zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Tanoku. Hvala vam, Edvard. E, da bih riječ gospodinu Štiru. Predsjedniče, pa evo ja bih isto tako pozdravio kolega Tanoku i čestitao na balansiranom izvješću koji prikazuje napredak koje je Crna Gora ostvarila e, u ovih godinu dana. E, u središtu naravno ostaje borba protiv korupcije, neću se ponavljati što su kolege prije mene već spomenuli, samo ovaj, naglasiti kako smatram doista da otvaranje poglavlja twenty i 3, četiri će zapravo biti pravi kontekst da se na tome i više radi. E, što se tiče e, gospodarske situacije i nekih napomena e, u tom smislu naglasio bih kako je i u svom izvješću Europska komisija istaknula da pravo na intelektualno vlasništvo u zakonodavstvu uglavnom je usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije, ali da e, postoji i dalje, e, odnosno da su potrebni i dalje neki napori da se to e, implementira i u tom smislu imamo ovaj, doista, pogotovo iz diskografskih industrija u susjednoj regiji nekoliko napomena da ta implementacija jednostavno nije još na potrebnoj razini pa možda u tom smislu ćemo uložiti i neke amandmane. E, posebno bih pozdravio i sadržaj članka četiri e, koji aludira zapravo na potrebu još snažnije političke volje za objašnjavanje e, svih elemenata pristupnih pregovora s europskom unijom crnogorskoj javnosti i crnogorskim građanima. mislim da u tom segmentu i mi naravno možemo možda biti i od pomoći. No, u krajnjoj liniji doista bih zaključio kako je Crna Gora ostvarila jedan napredak i da je taj napredak na jedan vrlo e, pozitivan, ali i uravnotežen način e, prikazan u ovom izvješću. Hvala vam. Stier, Zahvaljujem gospodine Stier. Gospodin Nikola Picula ima riječ. Podupirući suštinu i većinu nijansi u ovom prijedlogu rezolucije i svakako čestitajući izvjestitelju ipak želim istaknuti da referendum iz. two thousand pet godine nije bio kontroverzan ali su to svakako bila pravila referenduma nametnuta crnoj gori jer su građani morali čak sa fifty five rezultatom potvrditi odluku o državnoj neovisnosti. to su građani crne gore i napravili i time su ujedno i prije formalnog referenduma o svom europskom putu na neki način jasno istakli da se opredjeljuju za europski put neovisne crne gore. svakako treba spomenuti da crna gora vodi vrlo dinamičnu vanjsku politiku u regiji inicijative koje pokreće svjedoče o pozitivnoj atmosferi koju stvara zemlja koja podsjetimo se trenutno jedina u regiji pregovara o članstvu u europskoj uniji samo e, uputio bi jedno upozorenje da se pazi da te se inicijative ipak koordiniraju sa drugim regionalnim inicijativama i ne preklapaju sa njima. Važno je također naglasiti da ona poglavlja kojima je Hrvatska zaključila pregovore s Europskom unijom postaju ključna za svaku iduću zemlju kandidatkinju za članstvo u Europskoj uniji riječ je naravno o poglavljima twenty three i twenty four inače kao što smo i imali prilike čuti crna gora je za sada privremeno zaključila dva poglavlja a mjerila su postavljena za šest poglavlja. E, pri samom kraju podsjetio bih da je prije eleven godina dogovoren privremeni režim na granici hrvatske i crne gore čime je tada otvorena nova faza suradnje u regiji. danas nakon ulaska hrvatske u europsku uniju i naših neugodnih iskustava i blokada zbog neriješenog graničnog pitanja ali i načina na koji smo s našim partnerima izašli iz te situacije crna gora europska unija i njeni susjedi trebaju na vrijeme utvrditi svojevrsni roadmap to jest postupke kojima će se sporazumi o granicama utvrditi trajno prije ulaska crne gore u europsku uniju. hvala. komisiji gospodine Lange Zahvaljujem predsjedatelju. Ja bih vas isto malo ažurirao o našim razmišljanjima o poznatim poglavljima 23 i 24, dakle vladavini prava. Znate da smo ih prezentirali državama članicama prošli tjedan i Dakle, početno stajalište komisije je reklo da su ovo privremena mjerila i dakle da se po prvi puta koristi takav novi pristup. E, mi vjerujemo da se ta privremena mjerila zapravo pokrivaju široki spektar pitanja vladavine prava u Crnoj Gori. Ta privremena mjerila također nisu novi elementi, zapravo smo ih preuzeli iz akcijskog plana za Crnu Goru, tako da nije nikakvo iznenađenje za njih da se koriste takva mjerila i nadamo se da će se poglavlja uskoro otvoriti, dakle 18.12. na, na međuvladinoj konferenciji. Rekao bih također da Postavljanje privremenih mjerila i rad na akcijnim planovima je bio popraćen našim očekivanjima da Crna Gora doista stvari neke rezultate. Ne radi se sada da su postavljene mjerila pa se dvije godine ništa neće dogoditi i onda se sve mora odjednom napraviti. Mi zapravo želimo da se aktivnosti i ispunjavanje mjerila provode u nadolazećem vremenu i mi ćemo to pratiti svakih šest mjeseci i izvještavati vijeće o tome. Također, u nacrtu našeg zajedničkog stajališta predlažemo da ukoliko se politička situacija u Crnoj Gori promijeni, da, bi mogli, da bismo mogli predložiti promjenu, izmjenu tih privremenih mjerila kako bi se uzelo obzir na ostvorena situacija. Dakle, naše priopćenje i prezentacija zapravo se slaže pod udara s onim što ste vi rekli. Svakako je potrebna snažna politička volja jer bez toga oni neće uspjeti ostvariti rezultate koje smo predvidjeli. Dakle, 18.12. možda dođe do otvaranja ovih poglavlja, tada vjerujemo da bi bilo moguće otvoriti druga poglavlja. Znamo da 23 i 24 su zapravo ključna poglavlja za daljnji napredak cjelokupnih pregovora i zbog toga bi otvaranje ovih poglavlja zapravo omogućilo napredak i u drugim poglavljima. Zahvaljujem, budući da gospođa Jegler treba uskoro otići, e, da ću riječ za kratku opasku gospodinu tajniku, pa prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Zahvaljujem. Naravno, dobio sam neke informacije od pravih stručnjaka koji dolaze iz ove regije, poznaju područje mnogo bolje nego što ja znam i pozdravljam komentara kolegice Ibrišagić i vjerujem da bi bilo korisno e, koristiti iste formulacije, za terminologiju za sva izvješća iz zemlja Zapadnog Balkana i drugih zemalja. Dakle, parlament bi trebao imati isti glas. Moram reći da ja nisam obratio pažnju na terminologiju koja se koristi u drugim izvješćima, ali ukoliko neke amandmane možete ponuditi kako bi se to uskladilo, to bi bilo od velike koristi. Slažem se da postoji velik problem u Crnoj Gori s nečim što bi se moglo smatrati neodgovornim i e, novinarstvom, novinarstvom klevete. Naravno, novinare trebamo zaštititi bilo kakvih e, kaznenih napada, no to ne znači da oni imaju pravo na građansko nekažnjavanje e, ili da napadaju političare, osobito zastupnike. Ja sam isto bio prozvan na no, novina i rečeno je da sam ja samo pijun parlamenta i da čak zastupnici u parlamentu primaju novac za nekakve aktivnosti. Dakle, meni je sasvim novo da sam ja pijun socijalističke vlade s obzirom da sam konzervativac. Ali, eto, ja sam se zatekao u takvoj situaciji i podržavam vaše komentare o akcijskom planu za Rome. To je očito od velike važnosti. Također, komentari drugih govornika. Gospodin Ruček, vi ste spomenuli administrativne kapacitete, ako se ne varam, odnosno sindikati, pitanje sindikata, naravno, to me uvijek zanima. E, morat ću vidjeti zapravo kamo smjerate s time što se tiče sindikata radničkih prava, ali naravno svo zakonodavstvo mora biti usklađeno s pravnom stečevinom i konvencijom Međunarodne organizacije rada. Gospodin Vajgal, dakle administrativni kapaciteti, primljena na znanje, mala su zemlja, nije im lako, ali dobili su pomoć zemalja poput Slovenije i Hrvatske, dakle da ne moraju kretati od nule, cijela pravna stečevina je prevedena tako da je situacija olakšana zbog toga što već dvije zemlje Zapadnog Balkana jesu članice Europske unije. Ne znam da li sam spomenuo, ali poglavlje 8 kada se otvori, bit će problem. To se tiče konkurencije, odnosno tržišnog natjecanja i državne pomoći e, industrijskom kompleksu koji proizvodi aluminij. Ne mogu naći kupca i moraju javna sredstva ulagati u to. Dakle, to bi moglo biti problematično, možda ćemo neke amandmane morati podnijeti. Prioritet je svakako otvaranje novih radnih mjesta. Gospodin Vagel je spomenuo visoku nezaposlenost, um, da u uvelike ovise o uslužnom sektoru, turizmu, ali i neka radna mjesta u industrijskom sektoru bi bila korisna. Nekolicina je spomenula pitanje razgraničenja granica, mislio sam da je to riješeno, ja sam to spomenuo kada sam e, bio u kontaktu s najvišim instancama vladi. Mene brini da će dodijeljene biti koncesije za istraživanje i vađenje nafte i plina u moru, u Jadranu i ukoliko granice ovdje nisu u potpunosti utvrđene, u slučaju da se pronađe nafta i plin, mislim da bi to moglo predstavljati problem. No, e, Crna Gora mm, zbog troškova nije spremna e, rješavati takve pitanje na Međunarodnom sudu, ali ako bi se to moglo prijateljski bilateralno riješiti, to bi bilo vrlo dobro, osobito što se tiče korištenja e, i dijeljenja prirodnih resursa jer sada je moguće izgleda bušiti, istraživati naftu i horizontalno, dakle, preko granica, što stvara dodatne probleme. Gospodine Demesmaker, registracija birača, to je svakako važno. E, meni se čini da je smirularni promatrači smatrali predsjednik izbore otvorenim, slobodnim, ali svako i ovo pitanje mora biti jasno rješeno, koje god amandmane podnesete, e, razmotrit ću sigurnost novinara, da, oni svakako moraju biti e, zaštićeni. Gospodine Vuljanić, zahvaljujem na komentarima, spomenuli ste organizirani kriminal i korupciju, vrlo važno. E, Edward Kukan, slažem se sa svim vašim komentarima, vrlo je važno stabilno poslovno okruženje za nediversificiranu malu zemlju. Dakle, usprkos tečaja deviznog, e, očito uspjevaju privući turiste još uvijek. Gospodine Štir, hvala vam što ste ovo spomenuli što jeste, nisam bio poznan sa time. Gospodin Picola, e, spomenuo sam kontroverzno u smislu toga da 55,5% e, koliko smo vidjeli, dakle ta margina 0,5% je prilično mala e, koja je postignuta na referendumu, ali svakako to je, referendum je bio uspješan. Dakle, glavne točke smo spomenuli, imat ćemo daljne rasprave kada se podnesu amandmani i kada ćemo razmatrati kompromise. Hvala. Zahvaljujem. Rok za podnošenje amandmana je 5.12. u podne i ovime možemo zatvoriti tu točku dnevnog reda i prelazimo na izvješće odnosno gospođe Jegle, promatračka misija u Tadžikistanu od 4.7.11.2013. Gospođe Jegle, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Vi sada niste vidjeli koliko imam e, vremena na raspolaganju za govor, koliko sekundi ili minuta. Nemate ograničenja. U redu. No, ipak ću biti kratka i koncizna i zamolila bih kolege da ostanu ovdje zato što su promatanje izbora vrlo bitne stvari. 2010. godine sam već bila e, kao voditeljica zaslanstva na misiji za promatanje izbora i stoga sam isto tako mogla pratiti izbore ove godine od 4. do 7. studenog. Bili su to predsjednički izbori. Iz europskih pučana je gospodin Cassini iz Italije bio prisutan, e, gospođa Terez, gospo, gospođa Tereza e, Rija mm, iz socijalista, gospodin Celer i još neke kolege. Bili smo udruženi sa OECD-om i ODIR-om. Mogu jasno reći da smo dobro surađivali, što kod ovakvih misija za promatranje izbora nije uvijek slučaj. No, mi smo u ovom slučaju jako dobro surađivali, a i analize na kraju su bile e, dosta dobre, pokrivali su široka područja i nismo se jako udaljavali ni po kojem pitanju. Tadžikistan je sam primijenio i obezao se na standarde za demokratske izbore e, koje nalaže OECD, a ti standardi znače i da će određena točka što se tiče izbora biti podložna kritikama i da će morati biti promijenjena za iduće izbore. Također smo, a to moram naglasati, vodili vrlo informativne i dobre briefinge, vodili smo zanimljive razgovore sa eh, vlastima za izbore, sa političkim strankama, sa strankama oporbe, gdje smo imali dvije, dva udruženja koja na kraju nisu imala mogućnosti izaći na izbore, to je stranka ob, islamičke obnove i socijaldemokrati. Njihova kandidatkinja je bila odbijena. To je dovela i do kritike kod oprebenih stranaka u um, razgovoru sa trima osobama, dakle sa e, dvaju predsjednika tih stranaka i sa kandidatkinom, isto tako postalo vidljivo da će biti potrebno još i neko vrijeme dok se to ne može dogoditi u Tadžikistanu da same grupacije stvarno žele i pobijediti da doprinose političkoj raspravi koja se trenutno uvijek ne odvija u toj zemlji. Kandidatkinja je također i meni jasno rekla ona je vrlo renomirana profesorica u, koja radi u glavnom gradu, Dušanbeu, ali u ruralnim područjima je ne prihvaćaju i zbog toga što ne nosi veo. To su dakle neka pitanja na kojima trebamo raditi. Srdačno želim zahvaliti našim suradnicima koji su nas pratili od strane Europskog parlamenta. To je bilo od velike koristi suradnja je bila vrlo dobra. Zastupnici, dakle mi smo se mogli osloniti na to da će se stvari odvijati kako spada i da će se sve odvijati bez nekih prepreka. Također moram srdačno zahvaliti e, izaslanstvu Europske unije na terenu i e, veleposlaniku Aueru te njegovom, njegovim suradnicima. Oni su znatno pridonijeli tome da smo mogli dobiti dobre informacije i da smo bili dobro pripremljeni e, za sam dan izbora. Predsjednik Rahmon je sa 83% glasova ponovno izabran taj postotak je bio nešto niži nego prošli put. Ono što je nama upalo u oči jest da su bili isto tako pisani glasački listići koji su bili e, prekriženi. To prošli put nije bio slučaj. Dakle, to je za mene bio vrlo važan korak da, da birač izađe na izbore i zatim prekriži glasački listić e, i da se usudi to učiniti. To je za mene bilo nešto vrlo pozitivno. Pozitivno je također bilo da je na onim e, biralištima gdje sam ja mogla biti, na primjer u gradu kada se radilo o obrazovanim obrazovanim osobama koji su vodili i sam postupak biranja, da su se oni vrlo strogo držali samih preporuka, koliko je to bilo slučaja u ruralnim područjima, koliko su se korektno tamo odvijele stvari pa i sa onim da jedna osoba glasa za cijelu obitelj ili neke slične stvari. Dvoje, troje su pokušali, na primjer, zajedno ući u pojedinu kabinu za glasovanje, iako se i tu vidjela određena priprema, kabine su bile vrlo male i nije bilo dovoljno mjesta za više ljudi. Zatim je jedna osoba rekla da je jedan e, gospodin došao sa pet putovnica i htio je glasovati za e, svoju ženu i svoje kćeri zato što one moraju ostati doma raditi, a on je taj koji ide glasovati. Dakle, takva podjela rada je nešto što bismo trebali promijeniti u dogodno vrijeme. Dali smo zajedno, zajedničko priopćenje za novinare, to moram se tako naglasiti, dakle parlament, OECD i ODIR i upozorili smo na one stvari koje još treba promijeniti, a prije svega smo zahtijevali političku raspravu u toj, zemlji, u zemlji, zahtijevali smo da se mlade osobe moraju priključiti e, izborima i mislim da se ne radi o tome da smiju li oni to ili ne, nego žele li oni to ili ne. A to je isto tako bilo na nama i na našem izaslanstvu da na neki način damo input. Isto to se odnosi isto tako i na žene, dakle da e, ne ide glasati samo muškarac u obitelji, već i žene. I to me vodi do kraja mog e, izlaganja. Od 2010. se je dosta toga promijenilo, ali isto tako ne dovoljno. Treba reći da su osobe koja žive na 1300 km dugačkoj granici prema Afganistanu, na granici koja se ne može jasno kontrolirati gdje su osobe u strahu, da ti ljudi sada polažu nade na stabilnost, na Rahmona, na ono što je on uspio postići u smislu zajedničkog suživota svih različitih etničkih skupina. To je nešto za što ga jako cijene to je važno i to moramo jednostavno poštivati. Kod misija za promatranje izbora diljem svijeta stvarno bih htjela da budemo vrlo aktivni, jer tu možemo pokazati i zastupati našu Europsku uniju, možemo isto tako se zalagati za naše vrijednosti i u tom smislu su izaslanstva Europske unije u pojedinim zemljama stvarno od velike koristi, pa i za nas. Hvala gospođo Jegle. S moje strane jedno vrlo kratko pitanje. Kakvi su odnosi s Rusijom i što se tiče Carinske uzije, unije, Azijatske unije i svega onoga što se sada događa u Rusiji? Postoje li tu nešto što se odnosi isto tako i na Tadžikistan? Ja sam od 1999. članica u izaslanstvu za Srednju Aziju i stoga vrlo dobro poznajem to područje. Cijela regija, pa i Kazahstan, iako Kazahstan je članica Carinske unije, polažu nadu u Europsku uniju u smislu partnera, e, dakle naspram Kine s jedne strane koja plaća sve, koja daje sredstva i s druge strane Rusije i Sjednih američkih država. Oni od nas ne očekuju nužno više novaca, oni dobivaju novca od nas, već očekuju unutarnju podršku koju mi i nudimo. No, problem u regiji je taj da predsjednici Nazabar, Karimov i Rahmon, samo da spomenem to troje, jednostavno ne mogu razgovarati zajedno. Oni razgovaraju jedan o drugome, kad kad, e, što je veliko postignuće, sjede oko jednog stola, ali ni tada ne razgovaraju međusobno. I to je taj problem. Mi ovdje imamo jednu veliku zadaću i to moje čvrsto uvjerenje za cijelo područje Središnje Azije, dakle za cijelo područje zamalja bivšeg Sovjetskog saveza i imamo posebice zadaću e, što se tiče granice Tadžikistana s Afganistanom. Tu bismo morali više učiniti. Daću vam jedan primjer. Prije dvije godine su mi pokazali branu Rajgun i još neke stvari koje sam htjela vidjeti. Od Dušanbeja se preko jednog puta prelazi u visinu i zatim e, se opet mora uzeti noćni put i to su mi rekli tada da nećemo ni stići. A zatim smo vidjeli jednu lijepu cestu, jedan lijepi tunel i onda su mi moji sugovornici rekli to, mi se, to nam je platila Kina, a Europska unija od nas zahtjeva samo zaštitu okoliša i druge vrijednosti. Dakle, o takvim stvarima moramo razmišljati. Zasigurno ne moramo i ne smijemo financirati takve tunele, mi imamo mnoge druge zadaće u svijetu, ali oblikovati razgovor na taj način da se zna što zastupamo, i zašto želimo mir u cijeloj regiji. To bi trebalo biti jedna od naših zadaća i to moramo uvijek uključiti. Ne, ne možemo biti konkurent Rusiji, to nije moguće, ali trebamo biti tamo prisutni kao partner. To je važno i to se itekako od nas očekuje. Hvala. Hvala gospođo Jegle. Onda ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Te možemo nastaviti sa našim dnevnim redom. Sljedeća točka je obnova sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske unije i Rusije. Izvjestitelj je gospodin Ruček i ja ću sada njemu predati riječ. Gospodin Ruček. Thank you, chairman. So it's, it's... Zahvaljujem predsjedatelju. Dakle, ovo je mišljenje našeg odbora za odbor ITRE. Kao što ste rekli, bavi se obnove sporazuma o suradnju znanosti i tehnologiji između Europske zajednice i vlade Ruske federacije. Postoji sporazum e, sklopljen 2000. i obnovljen na pet godina 2009. Prijedlog odluke se bavi daljnjom obnovom ovog ugovora na još pet godina u trenutnom njegovom obliku, a cilj je intenzivirati bilateralne odnose Rusije i Europske unije u polju znanosti i tehnologije. Postoji pozitivna suradnja u tom području, što pokazuje da uz sve poteškoće koje imamo s Ruskom federacijom i proteklih dana govorimo često i o Ukrajini i pritisku koju Rusija vrši na njih. Dakle, usprkos toga postoji mnogo polja poput znanosti i tehnologije gdje možemo zajednički surađivati, gdje je to od obostranog interesa i koristi što se tiče promicanja inovacije i e, gospodarske konkurentnosti svih tih razloga pozivamo odbor za istraživanje industrije i energetiku ITRE kao nadležni odbor da parlamentu predloži da parlament da svoj pristanak obnovi ovog sporazuma. Hvala. So, thank you very much, uh, Mr. Ruček. Puno hvala gospodine Ruček i nema zahtjeva za riječ, nekih intervencija od kolega. U tom slučaju e, glasat će se o afetu 12.12. a u odboru ITRE 17.12. To je sve za ovu točku dnevnog reda. I sada moram najaviti da ćemo odgoditi biti sljedeću točku dnevnog reda, dakle sastanak s podpredsjednikom Duranom o posjetu delegacije Mijanmaru od 13. do 15. 11. To ćemo odgoditi za naš sastanak u Strasburu. Zasjedanje nastavljamo danas popodne. Hvala vam i dobar tek svima.